Hvala vam kolege. Sada ćemo započeti s glasovanjem. Isto vas molim da svi sjednete. Imamo dosta podugačak popis glasovanja i htjela bih odmah skrenuti.